petak ujutro je jedan došlo do sudara između putničkog autobusa i teretnog vozila u e, Francuskoj. Oba dva vozila su u požaru potpuno izgorjela. To je najteža savraćena nesreća koja se ikada dogodila u Europi. Života je izgubilo 43 osobe, uglavnom seniori koji su bili na izletu u Pirinejima. Izgubili su svoje živote nekoliko kilometara od svojih domova. E, mi smo u Francuskoj ja u ime Europskog parlamenta želim ozlijeđenima koji su preživjeli nesreću brz oporavak i potpuno ozdravljenje i također izražavam duboku sućut svim članovima obitelji žrtava mi smo u mislima s njima i želimo im puno snage sa tugom i boli nakon ovih, ovog užasnog gubitka.